Drage Dragi kolege, da započnemo sa šestom točkom dnevnog reda. Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila. Izvjestitelj je Markus Ferber. Razmatranje amandmana je na dnevnom redu, riječ je o mišljenju. Na izvješće odbora TRAN dajem odmah riječ izvjestitelji, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege i kolegice. Pokušat ću vam to prikazati kako bismo mogli ići glasati. E, prijedlog komisije ovi eurovinjeti je, ima dva dijela, uvođenje eurovinjete i onda e, smanjivanje e, stopa za vozila mi smo se sporazumjeli da ćemo se e, koncentrirati na poreze i na stvar, a nećemo reagirati na vinjetu jer to nije u našoj nadležnosti, u nadležnosti ekona kao e, dugotrajni e, zamjenik u tom odboru bih ja imao svoje mišljenje, ali koncentrirat ćemo se na ključne nadležnosti ekona, to jest na oporezivanje. U mojem eh, izvještaju sam se stoga eh, koncentrirao na ove teme koje sam eh, spomenuo. Nastojimo izbjeći birokratske odredbe komisije ja sam e, predložio da odmah idemo na najnižu e, stopu e, za poreza na teretna vozila bi e, iznosio 55% od sadašnjega ne možemo govorimo ne možemo govoriti o svim područjima prometa koje e, spadaju u tran, a ne na ekon. E, stoga e, to nismo uzeli u obzir jer je to nadležnost trana i onda nas ne bi uzeli ozbiljno. Ja sam predložio kompromis koji se bavi idejom da zaboravimo ove pojedine stope E, najniže porezne stope e, e, moraju biti neutralne. Mislim da je to uravnotežen kompromis koji se koncentrira na ono što je u našoj nadležnosti. Nadam se širokoj potpori u ovom odboru. Hvala. Thank you. Uh, Hvala, sada Hvala. Ako ima jedan kompromis, ja sam sudjelovala u ovoj raspravi. glavna teškoća koju imamo na ovom području jeste da sustav koji želimo uvesti, koje, e, naime koje komisija želi ukinuti, e, ona ima e, faze koje su vrlo stroge, 20% godišnje. To ne odgovara situaciji u državama članicama. Neke države već imaju sustav cestarina, neke ih nemaju, a neke ih uvode pa smo e, se odlučili za fleksibilnost koju državama članicama dozvoljavaju da organiziraju e, phasing in ili phasing out ovog e, sustava oporezivanja teških vozila Dodali smo dva važna elementa. Prvi je reguliranje e, e, prelaza na alternativni e, režim koji će TRAN raspraviti kasnije i onda imamo ritam smanjivanja sustava sadašnjeg oporezivanja kako ne bismo imali gubitak e, dohotka, prihoda za države članice. E, naš klub, e, amandman 22 od kolegice Kato, vrlo dobar a amandman on zaslužuje da inzistiramo ponovno na neprilici da i dalje razgovaramo o dizel vozilima. Neko za ECR? Ima li netko za ECR? Hvala. Evo samo kratko budući da moramo pristupiti glasovanju. Mi podržavamo ovu izmjenu sa godišnje cestarine za teška motorna vozila na sustav naplate prema prijeđenoj udaljenosti. Mislim da je to i nešto što će biti energetski učinkovito i usvariti uštede. No ne slažemo se sa e, kompromisom koji se odnosi na navodne gubitke. Tko će platiti te gubitke? Hvala. Molly Scott Cato. Molly Scott Cato. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da je ovo svima dobro poznato i poznato je svima naše stajalište. Mi nećemo podržati ovo stajalište jer se slaže sa stajalištem komisija, mi to ne podržavamo. Mislim da ne bi bilo mm, korisno ukinuti, godišnje oporezivanje CMV-a i to se ne smije koristiti kako bi se preklapalo sa naplatom na prijeđenu udaljenost, nego bi se trebalo tome pridodati kako bi se smanjila e, opterećenost cestovne mreže i također e, e, i zaštitilo okoliš. Dakle, mislim da se ovim mogu zadovoljiti neki ciljevi iz prometnog paketa, ali mislim da to ne bi pripomoglo zaštiti okoliša i e, održavanju trajnosti vozila. Dakle, mislim da trebamo prilagoditi to i životnom vijeku vozila i učinku toga na gospodarstvo i učinku vozila na okoliš. Također, e, kada je riječ o klimatskom učinku vozila, broju vozila i e, neke poticaje koje se odnose na korištenje službenih vozila u privatne svrhe. Dakle, uložili smo amandmane u dodacima kako bi se odbacila zamisao o smanjenju stope oporezivanja na nulo do 2024. godine, što je i prijedlog izvjestitelja. Paloma lopez Bermejo. No opinion. INF nemaju stajalište. ENF. Floor back to rapporteur. Vraćam reč izvjestitelju. Uh, uh, Hvala lijepa. Um, drago mi je što se uglavnom slažemo, iako ima malih razlika. Um, nadam se da ćemo moći zaključiti dobro mišljenje kako bismo mogli dalje napredovati u pregovorima. E, ja bih e, mogao dugo govoriti o vinjetama e, jer mi imamo u mojoj zemlji namjeru da to uvedemo. Govori se i o europskoj vinjeti, to je sada prijedlog komisije. Ja još uvijek imam preporuku da se ovdje koncentriramo na porezne teme jer je to naša nadležnost. Hvala.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 Hvala So one uh, on uh, Imamo jedno pravno pitanje u vezi sa prvim izvješćem o EBI, tako da ćemo pristupiti glasovanju za početna izvješća, a onda ćemo kasnije se vratiti na ovo prvo. Evo prvo ćemo provjeriti rade li uređaj i otvoram glasanje. The vote, still some colleagues to vote, one colleague to vote. Okay, the vote is closed. Evo, zatvaram glasanje. Možemo započeti sa izvješćem Vjegas. Odnosno, sporazum između sporazum između Europske unije i Kraljevine Norveške, administrativnoj suradnji i tako dalje, poimenično otvoram glasanje. One EPP too many. Jedan ispučana previše. Vote is closed. 49 in favor, one against. Zatvaram glasanje. 49 za, 1 protiv, 1 suzdržani glas. Usvaja se čestitke izvjestitelju, a sada idemo na izvješće Molly Scott Cato o održivom financiranju. Kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 74. za, protiv, Provjera, 74. amandman, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 75. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 76. za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 78. amandman za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis B sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Provjera, autoran glasovanje. Yes. Please, be quick. Molim vas da požurite. No, no, no. Okay. okay, then we have to move. Idemo dalje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. sada kompromis bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 92. za, protiv, suzdržani. Usvaja se, mislim, istom većinom, ali ako želite možemo provjeriti. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 93. amandman za, protiv, Suzdržani provjera. Mislim da je odbijeno, ali vidjet ćemo. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se jednim glasom razlike. 94. amandman za, protiv, provjera, otvoram glasanje. Yeah, Vote is closed. a ah, no, this, ah, Zatvoram. A bili ste svi za, ja sam pogriješio. Dakle, usvaja sam, mislio sam da ste protiv. Okay, ah, I should trust you more. Yes. <laughs> Compromise C in favor again. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 106 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis D za, protiv, suzdržani. usvoja se. Amandman 118 za, protiv, suzdržani. usvoja se. Kompromis E sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija usmeni amandman, dakle kompromis E bez usmenog amandmana. Želite provjeru? Otvaram glasovanje. Oral amendment. Usmeni amandman. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. Dakle, kompromis E bez usmenog amandmana za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis G za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis H za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 174. sa usmenim amandmanom za protiv suzdržani usvaja se. 175. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 192. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 195. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. 204. amandman za, 204. za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 205. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 209. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. Amandman 211 za protiv. Mislim da se odbija. Želite provjeru? Otvoran glasovanje. Vote is open.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 Mislim da se odbija, ali ne treba provjeriti. Kompromis L za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis M za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 227. za, protiv suzdržani odbija se. 228. za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis N sa osmenim amandmanom. So, eh, Za, protiv, provjera, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. Dakle, sada izvorni kompromis za, pučani su za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 241. u više dijelova. U četiri dijela. Prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv provjera otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. Treći dio. A, budući da je drugi dio odbačen, ostalo se ne razmatra, dakle amandman 242 za protiv suzdržani usvoja se, 243 za protiv suzdržani Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se 244. se ne razmatra. Kompromis O. Was a pronunciation mistake. Oh, so Uh, with the oral amendment in favor sa usmenim amandmanom za protiv provjera one EPP too many preko brojni pučanin zatvoran glasovanje odbija se kompromis o bez usmenog amandmana za protiv suzrani usvaja se Kompromis P za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 264. za protiv provjera otvoren glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 265. za protiv suzdržani usvaja se 266. za protiv provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 267. za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis kve za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 278. za, protiv suzdržani usvaja se. 279. za, protiv provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 280. Za. Protiv. Provjera. 280. Amandman otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis R. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 291. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 292. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 293. za, protiv, suzdržani, odbija se. 294. za, protiv, provjera. 294. amandman, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se 295. za, protiv. Suzdržani odbija se. 297. za, protiv. Suzdržani odbija se. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvoram.

So there was a misunderstanding with a political group. Now we close the vote. Zatvaram glasovanje. Rezultat se ipak ne mijenja, odbacuje se. 298. za protiv suzdržani usvaja se, 299. za protiv suzdržani odbija se, 300. za protiv suzdržani provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se kompromis S za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 311 za protiv suzdržani usvoja se. 312 za protiv suzdržani usvoja se. 314 za protiv suzdržani Usvaja se 315. za, protiv, odbija se. Stavak 20. izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst, uvodna izjava je 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, citat drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se, cita treći za, protiv suzdržani usvaja se, amandman drugi za, protiv suzdržani usvaja se, amandman treći za, protiv suzdržani usvaja se, amandman četvrti za, protiv suzdržani odbija se. Provjera. Vote closed. Rejected original text. glasovanje odbija se izvorni tekst citat četvrti za protiv suzdržani usvaja se, amandman peti za protiv suzdržani. Mislim da se odbija, ali ako želite možemo provjeriti. za glasovanje. Vote closed. rejected. Uh, odbija se. E, Izvorni tekst, e, citat peti, za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, osim ako želite provjeriti. ne redu, otvoram glasovanje. Izvorni tekst, e, citat peti. Zatvaram. Usvoja se. Citat šesti, za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Citat sedmi za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 6. za protiv suzdržani usvaja se. Citat osmi za protiv suzdržani usvaja se. Citat 9. za protiv suzdržani, ali da je za, usvaja se. Amandman 7. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera, otvoren glasovanje. Vote is Zatvaram. Usvaja se citat 10. izvorni tekst za protiv suzdržani. Usvaja se amandman 8. za protiv suzdržani. Usvaja se. Citat 11. za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 9. za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 10. za protiv suzdržani usvaja se, citat 12. za, protiv suzdržani, usvaja se, citat 13. za, protiv suzdržani, usvaja se, citat 14. za, protiv suzdržani, usvaja se, citat 15. za, protiv suzdržani, usvaja se, Amandman 11. za, protiv suzdržani, usvaja se, citat 16. za, protiv suzdržani, usvaja se, 17. za, protiv suzdržani, usvaja se, citat 18. za, protiv suzdržani, usvaja se, citat 19. za, protiv suzdržani, Usvaja se. Amandman 12. Za, protiv. Provjera otvoran glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 14. Za, protiv. Suzdržani usvaja se. Citat 20. Za, protiv Provjera, otvoram glasovanje. A lot of citations. Vote is closed. Zatvaram, usvaja se. Citat 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se, cita 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se, Citat 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 26. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 27 za protiv suzdržani usvaja se 28. za protiv suzdržani usvaja se 21. za protiv suzdržani usvaja se 17. za protiv suzdržani se ne razmatra. Moramo ići na amandman 18. i 40 i 20 koji su identični, za protiv suzdržani usvaja se, citat 29 za protiv suzdržani usvaja se, amandman 19 za protiv provjera. Otvoram glasovanje. Vote closed. Zatvoram usvaja se. Citat 31. za, protiv, provjera. 31. citat, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 22. za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 jer se drugi ne razmatraju za, protiv, provjera, 25. amandman, otvoran glasovanje. zatvaram Zatvoram. Usvaja se jednim glasom razlike, 26. je kompatibilan, za, protiv, suzdržani usvoja se, 27. Molim. I suspect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 37. amandman za, protiv suzdržani usvaja se. 38. amandman za, protiv suzdržani usvaja se. 39. za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis T za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 53. za, protiv provjera. 53. amandman otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se 56. amandman za, protiv. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Dot is closed. Zatvoram. Usvaja se 58. amandman za, protiv. Provjera 58. Otvoram glasovanje. Dot is closed. Zatvaram, usvoja se. I sada izvješće u cijelosti poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram. 42 glasa za, 9 protiv, 3 suzdržana. Čestitke izvjestitelju. Now we vote uh, draft a sada glasamo o nacrtu mišljenja Markusa Ferbera o naplaćivanju cestarina za teška teretna vozila. amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9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 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, provjera. E, provjera amandman 22. Glasanje je otvoreno. Vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Glasanje se odbija. Dva, 23 za protiv e, suzdržani odbija se, a sada glasamo o prijedlogu komisije kako je izmijenjen. E, glasamo poimenično i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 36 za, 15 glasova protiv, 3 suzdržana. Mišljenje je usvojeno. Čestitam izvjestitelju. A sada imamo e, pauzu od dvije minute prije zadnjeg glasanja. E, no ne brinite, bit će to vrlo kratko. We are far well in advance in our schedule, so we... We move now to the uh, uh, A sada prelazimo na izvješće Balc Beres o sjedištu Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Jeste li spremni? Amandman broj 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Citati od 1a i amandmani AFKA 3 i 4 glasamo zajedno, za protiv suzdržani usva, usvojeno, 19 za protiv suzdržani odbija se, budžet 1 za protiv suzdržani usvaja se, amandman 1 su izvjestitelji za protiv suzdržani usvaja se, 9 e, se onda ne razmatra, jel da? Budget 2 za protiv suzdržani usvaja se. Budget 4 za protiv suzdržani odbija se. Budget 5 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 2 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 3 tko je za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis A za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis B za protiv suzdržani usvaja se. Sada glasamo o prijedlogu komisije kako je izmijenjen. Glasanje je otvoreno. Glasamo poimenično, da. Kao i uvijek, glasanje je zatvoreno. 53 za, 1 protiv, nema suzdržanih. A sada glasamo o zakonodavnoj rezoluciji. Stavak 2. Izvorni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. E, izvorni tekst, dakle. Zatim stavak 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. E, se ne razmatra. 10. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, o, isto vrijedi i za izvorni tekst istog e, stavka, zatim stavak 6 za protiv suzdržani usvaja se. Aha, još moramo glasati o stavku 5. Dakle, izvorni tekst stavka 5. Tko je za?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 Svejedno glasamo o izvornom tekstu? Da. Dakle, stavak 7, izvorni tekst. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Avko 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 i 8 se ne razmatraju i izvorni tekst. E, amandman 18. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, smatra se da je zakonodavna rezolucija usvojena kako je izmijenjena. A sada glasamo o odluci za ulazak u međuinstitucionalne e, pregovore. Glasamo pojmenično i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 52 glasa za, jedan protiv i jedan suzdržani. E, dakle, odluka je usvojena. Čestitam svima, čestitam izvjestitelju. I time smo završili sa glasanjem. Vraćamo se u u 16.30 na našu raspravu.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 one. Oh, uh, A u jedan sat je sastanak uh, uh, skupine za bankarsku uniju. I ovime zatvaram sastanak. Hvala vam.